zapravo naišao je da je taj e, sustav specijan kandidata propao. Gospodin Weber bi sada trebao biti na vašem mjestu, e, gospođo predsjednice. To je mali korak za nas, ali veliki za Europsku parlament. E, dakle, on je ispao iz igre i sada vidimo da cijeli sustav se pro E, pretvorio u balevar e, uništenih slova. Gospođo van der Leyen, vi ste obećali nešto nama u našem, u našem klubu, svima u zelenima i drugima i sva su to obećanja različita. Kako je to moguće? vi čitate iz liste kao da ste nekakva učiteljica u školi, ali mi se pitamo kakva je vrijednost tih e, obećanja. Čuli smo o problemima njemačke vojske, ali vi e, e, ste bili ti koji e, ste bili odgovorni za to iako e, e, stvari pođu ukrivo u Europskoj komisiji vi ćete onda okriviti Europsku komisiju a ne sebe. Dakle moje pitanje je koliko se možete pošteno pogledati u ogledalu? Hvala gospodin Vilumsen. Hvala. Poštovani kolege, Trenutno svjedočimo akutnoj klimatskoj krizi. Problem e, postoji i mi moramo zauzeti stajalište. Ako želimo imati zelenu promjenu ili ne, to moramo sada reći. Čuli smo što je danas rekla gospođa von der Leyen. Odgovor je jasan. Ne. To je odgovor gospođe von der Leyen. Ona je rekla ne. 50% smanjenja CO2 do 2030. godine. To nije dovoljno kako bismo izbjegli katastrofu. Izglasati 50% nije dovoljno kako bismo izbjegli katastrofu. Mi moramo djelovati sada i odmah za klimu i zato ću ja glasovati protiv gospođe von der Leyen i pozivam sve ostale koji žele promjenu da učine to isto. Došao je trenutak da djelujemo, možemo djelovati ako budemo glasali ne protiv kandidatkinje. Došao je trenutak da pređemo s riječi na dijelo, Glasite za klimu, glasite kako bismo izbjegli klimatsku katastrofu, Glasite protiv gospođe von der Leyen kasnije danas tijekom glasovanja. Hvala. Gospodin Sinčić ima riječ, na minutu i pol izvolite. Gospođo von der Leyen, prije nego krenem na svoju raspravu, samo bih vas htio pitati hoće li Europska unija u kojoj vladaju ovakvi odnosi

Hvala, Michel Gospođo predsjednice, gospođo von der Leyen. E, rečeno je da treba imati hrabrost da vidimo ono što jeste. E, e, Europa je u dubokoj krizi, suočava se s ekonomskom migratornom krizom, sa krizom velikih sila E, to je e, odlučni trenutak u našoj civilizaciji. E, možemo se boriti protiv skepticizma samo jačanjem Europu. Europu. Ne smijemo podržavati nejednakosti. Moramo imati industrijsku strategiju. Mislim naročito na poljoprivrednike žalim što o njima nije više rečeno u vašoj izjavi e, e, poljoprivredna politika je e, naš prioritet u Europi nejednakost dovodi do ekološke krize stoga Europa mora uvesti porez na ugljik ne želimo e, gledati nemoć u, na području e, migracijske krize. E, svaki se dan na sredozemlju događaju tragedije. To je rezultat jednog uzroka naše nemoći. Previše osoba riskiraju život da dođu u Europu oni znaju da samo ilegalno mogu ući u Europu. Moramo eh, savladati ovaj izazov, urediti naše granice, eh, moramo prihvatiti eh, izbjeglice, ali i na organiziran način moramo očuvati ovu veličanstvenu civilizaciju koju smo naslijedili. Gospođo von der Leyen, moramo spasiti budućnost. E, narodi Europe na, na nas računaju i pružaju nam ruku. Hvala gospođo Piri na dvije minute. Dame i gospodo, gospođo von der Leyen, na europskim izborima imali smo najveću izlaznost u nego u prošlosti. Imali smo kampanju, i to strastvenu, gdje smo pokušali uvjeriti birače i na kraju krajeva e, glasovi su pokazali optimizam i također su pokazali da ljudi žele utjecati na to tko će biti predsjednik komisije. Jasno je da imamo veliku većinu u Europskom parlamentu i ta većina će dati samo podršku onome tko je nominiran kao špicen kandidat. Nakon izbora, međutim, e, započela je nova igra i izvukla su se imena iz šešira. E, u Nizozemskoj se dosta šuška o tome i ljudi osjećaju da su prevareni. Ja to potpuno razumijem. U vijeću proces špicen kandidata e, su e, uništili osobe kao Viktor Orban. Poljska i mađarska vlada smatraju vašu nominaciju kao političku pobjedu za njih. E, Europu ne treba e, zbog toga okrivljavati, ali još je važnije zbog toga da vi e, zauzmete jasan stav o vladavini prava. Zato imam jasno pitanje za vas. Podržavate li postupak članka broj 7 koji je pokrenut protiv poljske i mađarske vlade? Vi to morate reći jasno. I jasno Pred nama je dugačak put e, ako želimo da Europa bude demokratsko mjesto. E, to će utjecati na vaš rad, ali i na naš. Gospođo von der Leyen, vi ste u vašem obraćanju spomenuli neka važna pitanja koja su važna za progresivne birače. Ako vi budete izabrani danas, ja vjerujem da vi možete računati na podršku e, laborističke stranke u Nizozemskoj kad govorimo o socijalnoj pravednoj Europi. Hvala gospođo Ris na jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice. E, dobrodošli u naš parlament, e, gospođo von der Leyen. Govorili ste o migraciji, e, klimi, ljudskim pravima. Od kardinalne važnosti za nas da uspostavimo vezu sa našim sugrađanima vi niste odgovorni, gospođo von der Leyen, e, za e, prvobitni grijeh e, vijeća ovo, trgovanje mjestima. Međutim, čestim tamo vam na vašem angažmanu za reforme u tom smislu u budućem sazivu imam tri važna pitanja. E, ZPP, e, niste mnogo govorili o tome, e, razvoj tehnologije, umjetne inteligencije i industrijske politike. Što predlažete da konačno dobijemo europske šampione? I do sada još nismo o, o tome govorili vi ste žena i vi ste liječnica i drago mi je gospođo von der Leyen, e, vi možda ne znate e, e, da je ovdje medicina bila jedan od najkontroverznijih pitanja. Imamo prekogranične probleme, imamo probleme recimo cijepljenja. Što ćete učiniti na tom području? Hvala na jednu minutu, gospođa Hautala ima riječ. Hvala. Gospođo von der Leyen, drago mi je što ste u vašim političkim smjernicama rekli da trgovina nije cilj sam po sebi, nego treba proizvesti prosperitet kod kuće i eksportirati naše vrijednosti u svijet. Međutim, uvozom proizvoda mi eksportiramo e, kršenje ljudskih prava i e, robstvo stvaramo deforestaciju i to kroz potrošnju čokolade i drugih proizvoda. E, treba li možda imati obavezno zakonodavstvo za europske tvrtke tako da možemo razjasniti neetičke aspekte lanca opskrbe? Drugo pitanje. Ja dolazim iz, sa sjevera Europe, sa krajnjeg sjevera. Želim vam reći da kriza je imala dramatične e, posljedice e, u arktičkom pojasu. Vaša agenda za Europu ne spominje arktičko područje. E, pitanje je hoćete li arktičku politiku smatrati vašim prioritetom unutar nove komisije? Hvala. Gospodin Berg na jednu minutu. Hvala gospođo predsjednici, kolege i kolegice, uvažena gospođo ministrice kao novo izabrani zastupnik e, iznenadio me postupak izbora na ove dužnosti E, birači e, u Europi su odignorirani. E, važne se odluke donose iznad zatvorenih vrata. To dovodi do nepovjerenja. Međutim, biti ću konstruktivan. Razmišljam o području unutarnje sigurnosti, kontrole granica i prijednje međunarodnog islamističkog terorizma E, vidimo politiku otvorenih vrata u Njemačkoj i nekim drugim zemljama i vidimo velika opterećenja e, za recimo policiju i sigurnosne službe. E, hoćete li dalje se boriti za ovu nekontroliranu imigraciju i ignorirati stvarne sigurnosne probleme? Nadam se, međutim, gospođo von der Leyen, da ćete nam reći da ćete se brinuti za unutarnju sigurnost i da nećete sudjelovati u ovom kaosu i dalje. Hvala, gospođa Kanko, na jednu minutu. morning, uh, Von der Leyen. Dobar dan, gospođo von der Leyen. Zovem se Asita Kanko. Ja sam jedna od sedam djece, osobe, žene koja je trebala otići, i pobjeći kad je odlučila razvesti se i to zbog religijskih problema. E, kad je posljednja e, moja sestra rođena, ona je imala 37 godina. Ja imala sam samo jedno dijete, tako sam odlučila, ali i zato što kao milijuni drugih žena koje su genitalno osakačene, e, porođaj je težak postupak. Ja sam jedna od njih i jako mi je drago što danas ovdje govorim pred vama. Ja vas pitam sada pitanje kao žena koja nije pobjegla od sakačenja i kao majka. Mi u Europi zatvaramo oči kada islamska država e, otima djecu, na primjer kao Nadiju Murad. I pogledamo na drugu stranu kada se žene osakačuju na europskom tlu, 500 e, tisuća e, pet tisuća ljudi tako živi s tim problemom danas i imamo šerijatski zakon, segregaciju, islamsku radikalizaciju. To su loše vijesti za žene i za naše europske vrijednosti. Kako ćete vi vaš položaj iskoristiti kako bi se zaštitili sve žene bez obzira na vjeroispovijest i tradiciju? Članak prvi e, opće deklaracijskim e, o ljudskim pravima još uvijek nije potpuno proveden. E, ne trebamo super e, nad državu, nego trebamo e, vrijednosti za ljude i trebamo poštivati subsidijarnost. Hvala. Hvala gospođa Obrej, na jednu minutu. Madame von der što ćete reći gospođo von der o 500, onim e, evropljenima, 500 milijuna njih koji vas nisu izabrali. Što govorite o klimatskoj krizi, o krizi nejednakosti? Hoćete li dalje prazniti kao kase, kao i vaši prečasnici? Što ćete napraviti za ekološku tranziciju? E, e, novac se nalazi u poreznim oazama. ove. Ovaj E, ovi čekovi koje daje Evropska unija svake e, godine Amazonu, Googleu i tako dalje, to ide na uštrb svih e, evropskih građana. Kao što je rekao Viktor Go ovaj pakao siromašnih čini raj bogatih. Niste rekli ni riječ o poreznim oazama kao Luksemburg e, ima, ili Malta. Vi ste njihova kandidatkinja, e, e, a ne naša kandidatkinja, kandidatkinja evropskih naroda. Vi utjelovljujete bijes ljudi, ne odgovor na taj bijes dajete i dalje čekove ovim koji izbjegavaju plaćati porez. To treba prekonuti.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 Nova komisija će nastaviti putem e, politike komisije, to znači ograničavanje e, demokracije, antikomunizam, e, zanemarivanje prava radnika, militarizam, trka za naoružanje, zatiranje temeljnih prava, na primjer, govorim također o Cipru. U Grčkoj imamo i smo imali e, vladu Ciprasa. E, vidjeli smo sve ove probleme. E, imamo i e, dalje mjere e, koji idu na uštrb e, siromašnih Grka. To je sada i politika neodemokratije. Radi se na primjer o mjerama koje idu na štetu naroda, privatizacija, skraćivanje sredstava za obrazovanja. Trebamo izvući pouke E, morate e, e, braniti prava radnika i siromašnih. Gospodin Tajani ima riječi. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Vi ste nacrtali politiku za budućnost Europe i to svakako se slažemo s time. Ako želimo se boriti protiv nezaposlenosti, moramo imati gospodarsku politiku koja će se temeljiti na realnoj ekonomiji. Mi trebamo industrijsku europsku politiku koja će imati cilj kao što to imamo u zaštiti okoliša. 20% BDP-a mora proizići iz industrije i e, poljoprivrede dakle iz proizvodnje. Vi kad budete predsjednica komisije, ja od vas tražim da vi potaknete mala i srednja poduzeća kroz takozvani Small Business Act. Molim vas da obranite naša poduzeća od kineskih poduzeća. Vi ste dali vrlo zanimljive prijedloge, a moramo imati protudampinške e, e, mjere. Velike tvrtke moraju plaćati porez kao i sve ostale ostala poduzeća. Trebamo također ojačati poljoprivrednu politiku. Rezovi u ZPP-u su greška. Mi ne možemo zaboraviti to da industrija i poljoprivreda jesu dva ključna instrumenta za stvaranje radnih mjesta u našoj Europi. Vi ste govorili o pristupu kreditima. Trebamo i dalje razvijati tržište kapitala. A što se tiče imigracije, od vas tražim da porazmislite na onome što je Europski parlament izglasao. Više sredstava za plan za Afriku. Trebamo 50-60 milijardi. 2050. imat ćemo 2,5 milijarde eh, Afrikanaca. Ako danas ne budemo eh, nešto učinili, nije dovoljan Frontex, treba nam strategija za ulaganje u Africi, za borbu protiv eh, E, klimatskih promjena i za zdravstvo. Ako mi ne budemo reagirali imat ćemo invaziju e, tisuća i tisuća osoba. E, što se tiče vladavine prava, vi ste rekli jako važne riječi. Danas je prošlo 21 mjesec od ubojstva Dafne Karuana Galicija. Ona je ubijena na Malti. Mi još uvijek ne znamo tko je bio počinitelj. Moramo obraniti e, pravo govora, pravo slobodnog izražavanja. A u Venecueli milijuni građana iz Italije, Španjolske, Portugala ili podrijetla iz Njemačke koji pate zbog diktature. Ja mislim da i sa tog stajališta Europska komisija kao i parlament treba jasno dignuti svoj glas jer mi smo zajednica vrijednosti i vi ste to potvrdili. Vjerujem da ćemo idućih pet godina trebali nastaviti na tom putu. Hvala. Gospodin i pola. Hvala predsjednice, e, uvažena gospođo von der Leyen. E, vi ste e, u dopisu našem klubu najavili puno stvari koje smo htjeli, znači puno socijaldemokratskih potraživanja također kao osiguranje za nezaposlenost protiv čega se vaša stranka zapravo borila, ali to bi me veselilo kada me ne bi mučilo da će e, to obećanje u tijekom pregovora biti smanjeno do neprepoznatljivosti i tako nestati. Tako stoga moram vaše najave primiti s određenom skepsom. Također, e, da dao bi vam i povjerenje u napred, ali protiv e, toga govore institucionalni i načelni argumenti u Izboru sam se na, e, zalagao za nizozemca Franca Timmermansa iz SED-a i također e, tu sam se odlučio prema vrijednostima, ne prema zemlji iz koje kandidat dolazi i također e, mi smo, se, mi smo se nadali da ćemo birati samo špicen kandidata i također mi zapravo želimo održati ovo obećanja. Mnogi e, u ovom domu smatrali su da je proces špican kandidata dobitak za e, europsku demokraciju, tako da zbog sadašnjeg poreza tog procesa želim pitati kako ćete vi e, zajamčiti da to neće biti slučaj, dakle da ovo porez demokracije. Hvala. Minutu, gospođa Če. Zahvaljujem. Velik je čast i odgovornost stajati ovdje u srcu europske demokracije i govoriti ne samo o svojim komentarima, nego i komentarima svoje stranke. E, ja sam nova zastupnica iz Mađarske divne zemlje u kojoj mnoga od vas čuje samo kada je novi napad na vladavinu prava ili civilno društvo. I znam da mnogi od vas e, također misle da je previše to, e, toga bilo. I meni kao ženi iz Mađarske je to sada dojadilo. E, populistika Orban su nešto što se moramo boriti protiv. Moramo se boriti protiv onih koji žele uništiti Uniju i želimo da ona ostane zajednica vrijednosti. Europa mora ostati ujedinjena, napredna i sigurna, a za to nam je potrebno vodstvo koje se neće e, bojati braniti europsku demokraciju i e, zalagati se za djela, a ne riječi. Sljedeća komisija mora dati jamstva za zaštitu vladavine prava i vođe sa političkom voljom i sposobnošću da ih provedu. Jer danas e, zalaganje za Europu izgleda kao zalaganje za status quo, ali status quo nije dovoljno. Ono što nam je potrebno je stvarna promjena. Gospođo Vana, jednu minutu. Gospođo ministrice Madeleine, vi ste danas puno govorili e, o miru u Europi, a također dolazim iz Austrije, vojno neutralne zemlje kao zelena i borac za Uniju mira. E, ja se zalažem i za PSK obrambeni fond. Ja se također što se tiče e, PSK obrambenog forma i fonda i europske vojske sam jako kritična. Većina građana Europske unije ne smatra da je obrana prioritet Europske unije, već da su to zaštita klime, zaštita klime obrazovanja, socijalni mir, a i većina građana Europske unije zalaže se za to da se borimo e, više diplomatskim načinom za borbu protiv kriza u svijetu, a ne vojnim putem. Stoga smatramo da je krivi put e, stalno e, E, jačati e, novac za obrambeni fond i vojsku kada e, nam nedostaje sredstava za zaštitu od klimatskih promjena. Treba nam te milijarde za borbu protiv klimatskih promjena i socijalu. Zato vas pitam, mislite li vi da ćete se za zalagati za ograničenje izdataka za obranu, a za klimu i za ograničenje i kontrolu naoružanja. Gospodin Fest, minutu. Hvala ministrice, hvala vama i na vašem govoru. E, mislim da ste također e, <laughs> već čuli da ste kriva osoba za ovaj e, E, posao, da se i EPP povezao sa zemljima i tako dalje. Mislim, to je naravno dokument koji je samo oportunizam, tu je svašta bilo ubačeno, minimalna plaća, jednakost polova, održiva Europa, jačanje djece, mi tu e, e, fer oporezivanje, sve to je tu bilo, ali e, E, izgledalo je kao da se želite prilagoditi za trivialnosti, no vaša funkcija i vaša pozicija je e, u centru svega, a sadržajno vam se zapravo nije bilo bitno. Radi se o Europi, identitetu, domovini, o svemu e, što je bitno, a vama se čini samo novi politički trofej, novo mjesto, nova služba i eto, nova plaća. E, iskreno, što tražite ovdje? Dakle, ovim e, predavnjem koje ste iznijeli, svi možemo reći, samo nemojmo izabrati ovu ženu za novu predsjednicu komisije. Mr. Church, one minute. Gospodine Terč. Puno hvala. Gospođo von der Leinen mi smo zaista zabrinuti kada vidimo da na kraju praktički i nema razlike između kandidata Timmermansa i kandidatkinje von der Leyen. Čuli smo što ste danas govorili, te ste pokušavali uvijek naći neku zadovoljštinu lijeve strane, socijalista i liberala kojima ste i pisali, objašnjavajući projekt koji imate na umu. Ali niste se objasnili drugoj strani, a upravo je to problematično u ovom trenutku. Dakle, vi ste u ovom trenutku već primijenili taj kordon saniter prema e, onim stranama koje su proevropski nastrojene. Na taj način želite kazniti narod koji je odabrao vladu i pokazao da im se određeni dio e, političara ne sviđa. Upravo se tako kažnjavaju one stranke koje je odabrao narod i to provodeći politike koje se ne sviđaju većini, koje se ne sviđaju tim ljudima koji su odabrali neke druge ljude. Vi i Timerman ste praktički gotovo jedno te isto i samo želite se obraćati jednoj strani. Kažete da biste uvijek htjeli biti zastupati one koji se zalažu za jedinstvo, a biti protiv onih koji su protiv toga. A smatramo da je vaš kordon saniter koji ste postavili taj koji je dinamit za svaku demokratsku kontrolu i također za prepreka za gradnju zajedničkog europskog projekta. Hvala. Gospodin Goši, minutu. Hvala predsjednice. Mnogi od nas mislili su da je Brexit e, pouka i prilika za europsku političku elitu i signal da je potrebna promjena smjera EU građani sa pravom nisu zadovoljni nedemokratskim i netransparentnim odlučivanjem u ovom domu i u drugim EU institucijama. Gospođa von der Leyen, vaša, vaše upućivanje na jačanje sustava špicen kandidata nekako je ironično, a zapravo možda i cinično. To je upravo sustav koji je odbačen kako biste vi mogli biti nominirani. Sustav špicen kandidata nije savršen, ali bio je korak u pravom smjeru da se odabere kandidat koji će predvoditi Europsku komisiju. Vaša nominacija samo pokazuje da vođe Europske unije ignoriraju glas Europskog elektorata i ne uče iz svojih ranijih grešaka takve odluke i ignorancija potiču euroskepticizam i kritiku. Tako da budite svjesni toga i pazite i nemojte se iznenaditi. To je razočaranje za one koji žele krenuti snažnije u vjerodostojniju, demokratsku i transparentniju Europsku uniju. Gospođo von der Leyen, nije to vaša e, greška, niti ste vi to skrivili, ali vi ste znatno doprinijeli ovom razočaranju i upravo zato brojni Ljudi u ovom domu smatraju da vaša nominacija nije prihvatljiva. Gospodin Ranžel, dvije minute, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Ja bih prije svega htio čestitati gospođi e, von der Leyen. Održala je inspirativan govor koji zaista govori o viziji koja ima europsku ambiciju koja je ovdje izražena. Da, istina je, dobit ćete bez sumnje našu podršku, ali svejedno bih imao e, dva komentara. Dakle, prije svega moram reći da ste vi liječnica i da se brinete oko zdravstva, ali nikada niste govorili o nekom e, vrhunskom planu koji biste e, zapravo proveli e, u kampanji borbe protiv raka. Mi se nadamo da će buduća Europska komisija napraviti upravo to. Nakon toga bih imao i jedno pitanje za vas, za koje smatram da je ključno za mene, a to je pitanje koje još nitko ovdje nije postavio. Čuo sam, nisam čuo ni jednu E, rečenicu e, u vašem govoru o financijskim perspektivama za razdoblje od 2021. do 2027. Vidjeli smo u kohezijskim politikama da je prijedlog Europske komisije nepravedan. Daću vam jedan primjer. Recimo zemlja poput e, Italija, Italije ima 6%, e, ali zemlja poput Hrvatske u tom 16%, e, ali, ali zemlja poput Finske koja je iznad prosjeka ima samo 5%, a zemlja kao što je recimo Litva 23%. Dakle, govorim o državama koje bismo mogli uspoređivati na te načine. i zato smatramo da je kohezijska strategija koju predlaže Europska komisija nepravedna. Zašto? Zato što je Europska komisija e, razmišljala o e, tom kohezijskom fondu od 5%, ali bez davanja ikakvih objašnjenja. Dakle, Smatramo da je to vrlo štetno za one siromašne zemlje. Postoje prioritet u Europskoj to se znaju, ali gospođo von der Leyen, smatramo da je pitanje kohezije među državama članicama ključno. Ključno pitanje Europske unije je jedinstvo. Ako kohezijska strategija neće ići u tom smjeru i ako višegodišnji financijski okvir neće ići u tom smjeru, onda ćemo imati velikih problema sa kohezijom i jedinstvom među različitim državama članicama. Hvala. Gospođa Guillaume, minutu. Gospođo van der Leyen, održali ste zaista vrlo vješt govor. Mnogo ste toga naveli, ali ne sve, zato što još uvijek niste rekli mm, nešto o temama koje su izuzetno važne, kao što su, na primjer, e, zajednička ribarstvena ili zajednička poljoprivredna politika. A također ste zapravo rekli jedan dio stvari koje su prilično kontroverzne. Upravo zato malo je teško dati podršku nekim stvarima koje ste danas rekli. Vijeće uopće nije uzelo u obzir prilikom vaše kandidature mišljenje građana koji su podržali proces špicen kandidata. Na taj način zapravo se ide u smjeru marginalizacije Europskog parlamenta koji jednostavno postaje nekakav mlađi partner europskih institucija. Što se tiče migracije i azila, želim samo reći da nije dovoljno da vi već enti put zapravo želite provesti reformu paketa mjera vezano uz azil koji se već e, reformirao, prereformirao i nareformirao nekoliko puta jer se barem o tome govorilo. Također, izuzetno je važno da se brani dostojanstvo Europske unije zbog podjela i na ovu temu u vijeću. To je borba koju vi trebate voditi i temeljem toga će se odvijati promjene u Europi. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Federle, izvolite, imate jednu minutu. Hvala, predsjedniče. Gospođo von der Leyen, Moram e, reći nekoliko ozbiljnih i iskrenih riječi. Bio sam prilično kritičan prema vašoj nominaciji, bio sam e, kritičan i prema tome da vi postanete šefica komisije. No, ipak proces koji e, smo proveli zapravo me učinio, e, učinio dao mi je važnost kao švedskom zastupniku u ovom e, domu i na tom vam zahvaljujem. Ali, dakle, e, e, hvala vam i na tom poštovanju, zato ćete dobiti moj glas danas. Zbog ovog iskrenog interesa za to što misli parlament, E, sjećam se e, postupka prije pet godina. Ne, mislim e, da je iko smatrao da smo imali ispravnu intervenciju i korisnu intervenciju sa predsjednikom Junckerom. Vi s vama jesmo i to ste poslušali, no ipak ćemo, biti, ćemo vas držati odgovornom za ono što ste reći. Recimo, okvirni E, zakon za dobrobit životinja izglasan je velikom većinom e, ovom, ovom domu više od 80%, a ništa se nije dogodilo. Dakle, čim uspostavite kolege i vratit ćemo se na to, ponovit ćemo taj zahtjev i e, pozvat ćemo vas na odgovornost za ono što je odlučeno. Hvala. Scott Cato, gospođa Scott hvala. Oni koje žele E, sprečiti izlazak e, e, Velike Britanije, trebali bi poslušati ono što rekla gospođa von der Leyen. Vi ste rekli da ste htjeli da ćete nam možda dati dodatno vrijeme da razriješimo ovu užasno štetnu epizodu naše zemlje, ali postoji cijeli niz pitanja od poreza, trgovine, klima i tako dalje. Postoji E, raskol između vaših mišljenja i zelene agende za promjenu. Ja za vas ne mogu glasati zbog e, procesa imenovanja koji ste vi e, ovdje je zapravo kojim ste vi ovdje došli nije bio demokratski i posebice u zemljama u kojima su demokratski standardi E, u, riziku i vladavina prava također. To je jako loš primjer. No ono što nam je potrebno nam je snažna proeuropska većina koja je mogla biti postignuta e, da se ponudila radikalna promjena koju traže zeleni glasači. Gospodin Anderson, jednu minutu. Honorevole Anderson. Gospodin Anderson. Good morning. E, dobar dan, e, e, gospođo von der Leyen, vi ste na krivom mjestu u svakom mjestu, bez obzira za koju E, za koje mjesto. E, vaše inicijative kao ministrice za obitelj e, bile su potpuno krive i uglavnom nisu postigle bilo koji cilj i trebalo ih je puno reklamirati da bi uopće mogli biti nametnuti njemačkom narodu. Kao ministrica obrane također ste uništili moć njemačke vojske, ali zato ste se brinuli za E, to kako, gdje će smjestiti svoju djecu, tako da je zapravo njemačka vojska se pretvorila u pitanje gdje smjestiti djecu preko dana. Zbog toga kažem da e, vaše destruktivno djelovanje e, u komisiji je nešto što će se zasigurno nastaviti, a E, sami ste rekli da ne želite moju potporu, e, također molim primite onda na znanje ja kao e, dugogodišnja uvjerena, a sada i bivša glasačica CDU-a u Njemačkoj, kažem da će mi prije otpasti desna ruka nego što ja ikada vas ili vašu stranku ikada u životu izaberem ili poduprem svojim glasom. Hvala. Van Orden, prego Van Orden, jednu minutu. Hvala predsjedniče gospođo von der Leyen, doista me muči vaša privrženost političkom projektu europske vojske i europske strateške autonomije, što će neizbježno voditi u transatlantičku e, podjelu i slabljenje NATO te jačati naše e, neprijatelje. A što se tiče Ujedinjene kraljevine, pozdravljamo vašu izjavu da poštujete odluku britanskog naroda da izađe iz Europske unije, te potrebe da se usko surađuje s Velikom Britanijom u budućnosti. Dobra volja sa strane Brisela nije baš do sada bila iskazana, no za, razočarani smo što nudite samo produljenje datuma za izlazak, to baš nije neka, neka velika ambicija. Umjesto toga može, biste li mogli E, iskoristiti svoj utjecaj da tražite reinterpretaciju onih aspekata ugovora o povlačenju koji nisu prihvatljivi u Ujedinjenoj Kraljevini. To ne bi puno trebalo. Postoje rješenja i u Europi e, kako se kaže ništa nije moguće i sve je moguće. E, Velika Britanija će izaći iz Europske unije 31.10. ali neka to bude u dobrim odnosima bez neprijateljstva kako bismo imali dobar temelj za pozitivne odnose u budućnosti sa punim poštovanjem izražene želje britanskog naroda da kontroliraju vlastitu granicu i vlastite zakone. Hvala. Grazie, onorevole Gospodin Kolakušić. Hvala

Nakon izbora u Nizozemskoj se vrlo jasno pokazalo da konstruktivni centar je trebao preuzeti odgovornost kako bi zajamčio funkcioniranje Europe. E, gospođo kandidatkinjo, e, čuli smo jako puno primjedbi sa ovih krajnjih strana u parlamentu ili su vaši planovi pretjerani ili su preumanjeni. Jako puno se govori o vašem izlaganju, jako puno se govorilo o vašem imenovanju i načinu na koji je do njega došlo. No ovaj Europski parlament e, treba također biti i samokritičan. E, kandidatkinja je govorila o jednakosti, e, ovdje smo govorili o jednakosti i kolege su to prije mene ponovili, ali vi to zaista danas ovdje pred nama morate i pokazati i dokazati. Možete li zajamčiti da e, drugi e, špicen kandidati mogu biti uključeni u taj europski proces. Možda bio najvan onaj koji je mislio da će tako zaista i biti. Očito su Macron i Orban jedna vrlo čudna kombinacija. Meni je jako drago što imamo danas kandidatkinju koja može umanjiti štetu koja je nanesena čitavom ovom, e, čitavom ovom sustavu odabira špice kandidata. Dakle, kandidatkinja je na početku svojeg govora rekla da je ovdje e, zapravo riječ o jednoj o malo e, ženskih članova Akademije François. Dakle, E, vi ste ti koji ste rekli da kada <clears throat> završite akademiju dobijete jedan mač sa brojima 78561 koji nas zapravo podsjećaju na onu Europu za koju se moramo boriti svaki dan. Moto naše e, Europe i također Francuske je jedinstvo u raznolikosti. E, također za one koji su konstruktivni moramo reći sljedeće. Mi ćemo, istina je, u našem glasovanju biti vođeni frustracijom ili e, ljutnjom zbog načina kako je e, doneseno ovo imenovanje kandidatkinje, ali mi se želimo povoditi za Simone de Veil i time kako je ona promicala vrijednosti Europske unije. Gospođa Bonafej. Kolege, sada želim se osvrnuti korak unazad na, na, na izbore za Europski parlament kada su se nacionalističke stranke izražavale o e, neuspjehu i kolapsu Europe i da oni za sad nisu uspjeli ostvariti svoj cilj. Činjenica je da europski građani još uvijek žele vjerovati u Europu. Upravo je iz tog razloga, iz upravo vas iz tog razloga, gospođo von der Leyen, tražimo da budete na visini tog zadatka, da date iznimno jasan i jak signal koji bi trebao biti jednak tim time da, e, da pokažemo da će žena možda sjediti na vrhu tako važne institucije. Mi želimo pokazati da želimo solidarnu i čvrstu Europu koja se više neće okretati od onih koji ostaju e, iza nas, nego da iskoristimo svu moguću fleksibilnost u paktu za stabilnost kako bismo pojačali rast i zapošljavanje i kako bismo se usmjerili ka novom modelu razvoja koji će bez e, dvoznačnosti također se suočavati sa klimatskim klimatskim pitanjem, ne e, kao problem kako gledamo ovdje, nego kao veliku e, priliku koji ne koči, nego upravo potiče razvoj. Na taj način ćete e, svima začepiti usta koji vam govore da se samo izgovarate. Mi želimo Europu koja neće zatvarati oči pred nacionalistima i E, koja će vrlo jasno e, stvoriti Europu koja neće biti zagrađena e, građena od zidova nego od preraspodjele odgovornosti i po pitanju gospodarskih pitanja, ali i po pitanju migracija. Moramo promijeniti dublinski sustav. Ako je to vizija sljedeće komisije, mi ćemo biti uz vas. Zahvaljujem. Zastupnica nova imate jednu minutu, izvolite. Madam President designate, Gospođo kandidatkinje za predsjednicu, prije 15 godina srednjoevropljani dali su povjerenje europskom projektu, a to povjerenje sada se polako erodira. Mnogi prijedlozi u prošlosti doveli su do podjela između istoka i zapada u velikom broju pitanja, pitanju jedinstvenog tržišta, dvojne kvalitete proizvoda, upućivanja radnika, a isto tako kada govorimo o sigurnosnim pitanjima u Europi došlo je do podjele. Izuzetno je važno da novi saziv komisije krene sa novim drugačijim pristupom pristupom. Europska unija treba raditi na izgradnji povjerenja, povjerenja koji su ljudi izgubili, kako bi se osiguralo da slušamo jedni druge prije nego što se daje bilo kakav prijedlog. Da bismo nastavili i dalje rušiti postojeće prepreke na jedinstvenom tržištu, a ne da stvaramo nove. Da sve europske građane e, tretiramo na jednak način, da imaju isti pristup poslu i studiju e, bilo gdje u Europi. Gospođo kandidatkinje za predsjednicu, e, nadam se da danas možete jamčiti da ćete zaista biti glas svih europskih građana. Hvala. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Urtason, imate jednu minutu, izvolite. Gospođo ministrice, dobar dan. Vaša kandidatura predstavlja trostruko odricanje, mogli bismo reći, odricanje od parlamentarizacije e, političkog života Evropske unije, odricanje od vladavine prava, zato što ne smijemo zaboraviti da ste vi ovdje, zato što je Timmermans bio zabranjen, njega su, na njega su položile veto određene zemlje i odricanje od programa političke promjene koji ima jako puno ograničenja, e, kao što su već rekli moji kolega koji ste nam vi ovdje predstavili. Dakle, e, vi ćete ovdje ovdje krenuti od nekakvog onog prvotnog e, grijeha ako ćete biti odabrani sa nekim glasovima ekstremne desnice ovdje. Dakle, e, ovdje pokušavamo napraviti u ovom domu e, i vidjeti kako će funkcionirati taj kordon saniter. Ja neću moći glasovati za vašu kandidaturu. Mislim da bi vas Europski parlament trebao odbiti i svim onima koji govore da za proeuropejsku politiku moramo podržati vašu kandidaturu. Ja im samo želim reći Znači da je Europski parlament eh, taj koji bi trebao stati na kraj svim lošim odlukama Europskog vijeća i da ćemo napraviti lošu uslugu ako glasamo za vas svima nama. I upravo zato ne možemo glasati za vas i puno vam hvala. Eh, gospodin Krah, imate jednu minutu, izvolite. Eh, gospodin von der ono što se događa ovdje je nešto što zapravo možda niste trebali čuti, čuli smo tu e, skepsu, obećanja špicen kandidata i procesa i tako dalje, ali vašim izborom e, vi ovu svu skepsu nadmašujete. Ovakva e, ovakav teatar koji se dogodio nakon onog cijelog cirkusa gdje vam je gospodin Weber prvi E, čestitao. Ne znam kako vi poštujete sami sebe. Svi koji su se bavili e, time, gospođo von der Leyen, znaju da ste potpuno propali kao ministrica obrane u Njemačkoj, da ste iz Njemačke napravili zemlju čija oružje ne puca, ne vozi i ne leti. I mislim, e, svi koji će glasati sada moraju zapravo e, se moraju zamisliti e, veći e, eksploziv niste mogli niti postaviti u komisiji nego postaviti ovdje nekoga koji je u Njemačkoj tako propao. Zastupnica Tomašić imate jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospođo von der Leyen, iznijeli ste vrlo ambiciozan plan, ali malo smo čuli o tome kako ga mislite provesti

i zato je sada toliko i razjedinjena. hvala lepa. onorevole garusso prego un minuto. zastupnik garusso jedan minutu. evo Naše povjerenje u vas nikada neće biti na crno, na, na e, blanko, znači nikad ćemo, pratit ćemo vas. Vaša, naša podrška će biti oružje koje vam želimo dati u ruke, ali mi se želimo s vama boriti za ravnopravnu Europu, za žene, za djecu, za sve manjine. Također želimo ispašavati ljudske živote. Europska unija je ta koja mora preuzeti odgovornost za sva ta pitanja i ne može e, više na jednu državu e, svaljivati cijeli problem migracija. Europska, Europska unija se mora vratiti na temeljne vrijednosti, a to je za rast i razvoj svih država članica. E, u Italiji je jako visoka e, nezaposlenost među mladima i teško je osnivati nove obitelji. Zastupnice von der Leyen, mi želimo da Europska unija osigura svima, poljoprivrednicima, e, poduzetnicima, radnicima, mladima, europskim građanima, ribarima iste mogućnosti za razvoj. I zato tražimo od vas ozbiljan napor koji će okončati porezne oaze, također i preveliko opterećenje za poslodavce po pitanju poreznog klina i također e, iako postoji jako puno dobrih prijedloga u vašem e, e, izlaganju imat ćete našu podršku ali ako će to biti samo puste riječi onda i ako ćete nastaviti i dalje projiti politiku da se neka država sama bori sa problemima kao što recimo jug Italije onda će pokret pet zvijezda vas oštro osuđivati zbog toga. Zastupnik Tobe imate dvije minute, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem zastupnice eh, von der Leyen. Nada koju osjećam eh, je sva ta koju dijelim zajedno s onima koji vjeruju u europsku suradnju i oni su ti koji će vam danas dati podršku. Ekstremna desnica i ekstremna ljevica čini se da će glasovati protiv vas eh, danas i to bi se trebalo gledati kao i nekakav dokaz časti a zeleni e, su ti koji su danas e, ispali kao jedna vrlo čudna skupina. Činjenica je da ako oni neće glasovati e, za gospođu koja bi bila prva žena koja bi mogla biti predsjednica komisije, a za koju mi smatramo da bi uistinu, uistinu mogla stvoriti većinu za progresivnu klimatsku politiku u Europi, čudno mi je da će zeleni glasati protiv vas. Dakle, smatramo da, se, da ste vi jedini koji se mož, koje nas možete ujediniti i po pitanju borbe protiv e, prekograničnih e, kaznenih e, dijela terorizma i krijumčarenja. Dakle, nama treba vrlo jaka migracijska politika nova, nama treba veća policijska suradnja među državama. Mi smo ti koji moramo dobiti prikladnu većinu kako bismo ostvarili sve te ciljeve, ali također i kako bismo imali kontroliranu migracijsku politiku. I zato sam uvjeren da ovaj Europski parlament parlament mora pronaći većinu za migracijsku politiku koja može biti vođena i srcem ali i glavom. I zaključno, Europa za mene znači slobodu, Europa e, je ta koja govori o e, znači poduzetništvu, o poticajima za rast i razvoj. E, mi smo ti koji zastupamo glasove naših građana, imamo jako puno očekivanja od vas. Bićemo spremni surađivati s vama za suočavanje sa osnovnim problemima, jer to je ono što moramo zajednički napraviti. Zastupnik Kali Duran, imate jednu minutu, izvolite. Madam von der Leyen, Gospođo van der Leyen, kao prvo željela bih vam zahvaliti na današnjim napomenama i na pismu koje ste uputili klubu zastupnika socijalista i demokrata. E, primljeno je s odobravanjem i zaista je dalo značajan doprinos raspravama koji su se prošli tjedan vodile u Briselu. Također želim priznati vašu predanost demokraciji, vladavini prava, ljudskim pravima, poštenoj i jednakoj Europi, Europi bez podjela. Sada se radujem konkretnim akcijama, konkretnim odgovorima na postavljena pitanja mojih kolega. Također, Željela bih skrenuti vašu pozornost na još jednu stvar koja dijeli, a koju danas niste spomenuli. To je podjela između istoka i zapada, koju također možemo vidjeti i po najnovijoj odluci Europskog vijeća gdje su sve važne funkcije zapravo otišle zapadnoeuropskim zemljama. Ja ne želim Europu koja se dijeli na istok i zapad, ne želim Europu koja se dijeli na e, nove i stare države članice ili one koje imaju veće ili manje pravo glasa. Tako Europu ne možemo graniti. Upravo zato ja vam postavljam pitanje koja je vaša procjena te situacije i što ćete vi učiniti kako ta podjela ne bi postala još dubljom. Hvala. Gospodin Genea, minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, gospođo van der Leyen. Nadam se da svi čuju prijevod. Ja sam želio istaknuti jednu stvar koja je izuzetno važna rumunjskom izaslanstvu. To je ekonomska integracija i fiskalna integracija. Mm, to je nešto što se tiče i država članica koje su u eurozoni, ali isto tako i onih koje žele postati članicama eurozone. Mi u Rumunjskoj trebamo potporu kako bi mehanizam koji omogućuje da pristupimo euru profunkcionirao. To je zapravo mehanizam tehničke potpore. Gospodin Juncker je o tome govorio više navrata. Također pozdravljam vašu spremnost za pokretanje paneuropskog mehanizma koji se tiče vladavine prava. To je jedan od važnih elemenata za klub zastupnika Renew Također želim vas podsjetiti da je Europski parlament donio osnovna načela tog mehanizma prije dvije godine i mi vam zapravo predlažemo da krenete u izradu potrebnog zakonskog akvira kako bi se ta načela o kojima je govorio Europski parlament zaista ostvarila u stvarnosti. Hvala gospodin smet. Hvala lijepa. Kolege, došli smo do trenutka u raspravi kada je sve već rečeno, ali nisu svi još sve rekli. Gospođo van der Leyen, želim vam čestitati na nečemu što ja mislim da je zaista impresivno izlaganje. Zaista ste daleko napredovali kada se radi o vašem izlaganju kao i interakciji s različitim eh, klubovima zastupnika u ovom domu. Kada govorimo o um, rodnoj jednakosti u vašem kabinetu. Želim vam čestitati na tome. U Škotskoj je to iskustvo koje imamo već neko vrijeme. što se tiče Brexita, morate biti svjesni da postoje kolege i u Sjevernoj Irskoj i e, u Irskoj koji pokušavaju Brexit učiniti smislenim. mi smatramo da je najbolji Brexit Brexit koji se neće dogoditi. Neki od nas smo usprkos ovoj buci koju čujete s druge strane doma tu da bismo pronašli rješenja i nadamo se da ćete biti e, u tom smislu aktivni. Također želim reći da ovdje imamo e, također e, jednu rupu, nedostaje nam tri zastupnika iz Katalonije. Jedini način da se taj problem riješi je dijalog, a vi ste osoba koja će biti na poziciji koja može zaista biti kvalitetan posao